početi s, s vašim govorom. Hvala uvaženi predsjedniče, dame i gospodo 2010. godine Ježi Bužek je izjavio zajedno sa Žakom Delorom, citiram, potrebno je da dođe do radikalnih promjena u načinu na koji proizvodimo i trošimo energiju. Uvjereni smo da je Europi potrebna zajednička energetska jača politika. I kraj citata. U svojim političkim orijentacijama predsjednik komisije Jean-Claude Juncker je pozvao na osnivanje otpornije unije na polju energetike koja će imati, raspolagati vizijom e, glede političkih promjena. U mandatnom pismu kojem je uputio zadužio me pod uvjetom da me e, ovdje potvrdite, da e, orijentiram i rukovodim inicijativama, ključnim inicijativama e, kojima čija je namjera dakle, da se ostvari ova vizija. Ja sam jako ponosan i počašćen što sam dobio to zaduženje. Politike energetike i klimatskih promjena su zasigurno postale zadnjih nekoliko godina ključni prioriteti. Danas Europa ima dva velika izazova, energetska izazova, zajamčiti svoju energetsku sigurnost u kontekstu krize između Rusije i Ukrajine i boriti se protiv klimatskih promjena e, i to u, u okviru pregovora koji će nastupiti na sastanku na vrhu Parizu. Uvaženi dame i gospodo, kao što sam rekao na prethodnom saslušanju, prošlo 25 godina od kako je željezna zavisa pala i sad počinjemo osjećati pozitivne učinke ovih zadnjih 50 godina kako smo stvorili Europsku uniju, imamo bolje međusobne veze i infrastrukture su izgrađene. Infrastrukture su izgrađene prvenstveno iz gospodarskih razloga, ali smo uvidjeli da je to jedan od ključnih e, strateških prioriteta Europske unije. Budite uvjereni da ja to smatram pravim prioritetom i e, uhvatit ću se u koštac s tim zadatkom i to će biti moj prioritet. Poput vas bio sam kandidat e, na izborima za Europski parlament i izabran sam. Moji sugrađani su mi rekli da se stvarno trebamo baviti tim pitanjima u Europi koji se odnose na kvalitetu njihovog življenja, ne žele gubiti radna mjesta, žele imati dobar, e, zdravo okruženje u kojem će živjeti i žele da se ova kriza. Kada sam razgovarao sa svojim sugrađanima često su govorili o visokim cijenama energenata Uvaženi zastupnici, neću nikada zaboraviti zimu 2009. kada je Slovačka doslovno uronila u e, noć. Dva tjedna e, gospodarstvo je blokirano, e, tvornice su zatvorile i struja je bila na raspolaganju samo kućanstvima i bolnicama. Znate da Slovačka nije bila jedina koja je bila u tom problemu, ali sam siguran da bez europske pomoći do koje je odmah došlo da bi posljedice bile puno gore. I stoga smatram da je naša dužnost da se postaramo da naši sugrađani ne dođu više nikad u takvu situaciju. Važno je da e, smo naučili iz e, ove zadnje krize, kao što je to pokazao recentni ste, plinski test otpornosti, da smo puno bolje e, pripremljeni na takve probleme nego što je to slučaj bio prije. I isto tako to znači da smo, trebamo biti spremni da pomažemo Ukrajini posredstvom tog toka, da joj dostavljamo e, plin preko Slovačke, Poljske i e, Mađarske. I jer vidimo da Rusija sve više koristi plinsko pitanje kao političko oružje protiv Ukrajine i drugih država koje hoće pomoći i e, ukoliko mi potvrdite na ovom mjestu ja ću e, se postarati da se borimo za ove prioritete. Ovaj test otpornostima pokazuje da je puno bolje da zajednički radimo umjesto da imamo individualne nacionalne pristupe. Došlo je, očito je da je došlo vrijeme za pravu e, europsku energetsku politiku. Oni koji su skeptični glede toga reću im samo da je prije 70 godina Ujedinjena Europa bila nezamisliva. Prije 25 godina preći granicu između Slovačke i Austrije je bilo nezamislivo. Zajednička valuta i bankovna unija isto tako bilo potpuno nerealistično, ali kao što je Nelson Mandela govorio, stvari se uvijek čine nemogućim sve dok ih se ne napravi. Dakle, što bismo trebali napraviti? Što bi trebala biti, kako bi trebala izgledati nova Europska energetska unija. Ja bih s vama i državama članicama i htio izgraditi novu Europsku energetsku uniju zasnovanu na pet stupova. Sigurnost, solidarnost i povjerenje je ključno. Mi imamo pola milijarde potrošača, Europska unija uvozi 53% svojih energenata, to košta 400 milijardi eura godišnje. Mi smo najveći kupac energenata na svijetu, a da li se tako postavljamo, da li koristimo svoj utjecaj na adekvatan način, da li smo u stanju e, tražiti i zahtijevati bolje, adekvatnije cijene i e, uravnoteženije e, tržišne uvjete, zasigurno ne. Moramo E, se postarati da imamo bolju europsku energetsku diplomaciju gdje će pitanje energetike ući u vrhunske prioritete, ali isto je tako važno imati bolju e, koordinaciju energetske politike gdje ćemo e, izbjeći dakle nepravedno tržište na europskoj razini. Ja se slažem da e, i zalažem za to da Europska unija treba pregovarati, Europska komisija treba pregovarati s trećim zemljama energetske ugovore. Moramo bolje integrirati sva tržišta i dopustiti da vam kažem koliko je važna energetska zajednica po tom pitanju, ali moramo također e, uzeti u razmatranje zajednički otkup plina. Naravno, moramo poštovati e, pravila svjetske trgovinske organizacije i e, pravila tržišta, ali želio bih da bolje koristimo svoje argumenti. Prava koordinacija znači da nitko ne smije mijenjati svoju energetsku politiku bez prethodnog dogovora s partnerima i bez analize e, mogućih konsekvenci na e, partnere. Isto tako moramo imati diversifikaciju opskrbe glede e, tokova nabave i opskrbe energenata. Moramo isto tako uzimati u razmatranje raditi na južnom koridoru i e, putem e, kaspijskog e, plina do Europe. Moramo raditi na novim tokovima sa Norveškom, Alžirom. Isto tako ne smijemo zaboraviti razvoj LNG terminala koji otvara nove mogućnosti. Drugi stup bi trebao biti utemeljen na e, konkurentnom i upotpunjenom internom tržištu. Naime, okončano, odnosno kompletno interno tržište predstavlja okosnicu Europske energetske unije. To tu, je potrebna bolja regionalna suradnja i bolje e, infrastrukture moramo održati konkurentnost europske industrije kako bismo zajamčili e, pristupnu cijenu energenata za e, kućanstva i one najugroženije. Moramo imati odgovarajuću energetsku infrastrukturu sa dobrom međusobnom povezanošću i osobito moramo integrirati obnovljive izvore energije u mreže E, i e, izolirana energetska područja. Moramo koristiti strukturne fondove, instrument za povezivanje Europe, zajedničke investicije i Junckerovi Junkerov investicijski paket. To sve može pomoći. Moj treći stup odnosi se na umjerenost za e, potražnje, jer kako bismo imali manje račune struje, onda moramo imati biti umjereni u glede potražnje energenata najbolji, najčišći megavat je onaj koji smo uštedjeli i moramo imati energetski, energetsku učinkovitost poboljšanu. Energetska učinkovitost mora biti znatno poboljšana do 2020. godine. To neće poboljšati samo energetskoj sigurnosti, već također će poboljšati i konkurentnost europske industrije. U potpunosti podržavam E, obveze koje je preuzeo predsjednik Juncker glede energetske učinkovitosti i slažem se da naši prioriteti prioritetna područja moraju biti e, izgradnja, prijevoz i proizvodnja. E, sljedeći pilet, sljedeći stup jesu manje niske emisije ugljika. E, moramo biti broj jedan. Mi jesmo broj jedan, a moramo biti još bolji nego što jesmo glede obnovljivih izvora energije. Već 2012. Europska unija je predstavljala otprilike 44% svjetske obnovljive svjetskih e, izvora obnovljive energije. Mi također moramo biti lideri u toj e, obnovljivoj tehnologiji. Nar, i moramo, imamo 4 milijuna zelenih radnih mjesta. Naravno, države će imati pravo da zadrže svoj energetski miks. No, Europska unija je bila dugo e, vodilja glede e, e, glede klimatskih promjena, odnosno pregovora sa, za klimatske promjene i, o tome sve moramo razgovarati 2015. na sastanku na vrhu u Parizu. Zatim, zadnji stup jest istraživanje inovacija. Istraživanje je tako da je stvorilo nova tehnološka rješenja i omogućava da imamo low cost eh, energente industriju i eh, nisku proizvodnju ugljika. Dakle, nove tehnologije su rješenje i vitalno postignuće za e, ciljeve za Europu 2030 u, u sektoru energetike, klime, gospodarske i socijalne politike i više od toga. Dakle, ovo, ovo je onih pet ključnih blokova na kojima namjeravam izgraditi otpornu energetsku uniju i e, klimatske politiku klimatskih promjena usmjerenu ka budućnosti. Uvjeren sam da e, ovo sve može ostvariti potrebne promjene i e, stvoriti za dobar potencijal za zeleni razvoj. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, prije dva tjedna sam imao ovdje saslušanje za transport i svemir. Danas ću učiniti sve što je u mojoj moći da e, vas uvjerim da mi dodijelite ovaj portfelj Naravno, neću se pretvarati da sam postao stručnjak za energetiku preko noći, ali sam se potrudio koliko god sam mogao da se pripremim za ovo saslušanje. I ukoliko me podržite, učinit ću sve što je moguće i naučit ću sve ovo ostalo kako bismo zajedno mogli izgraditi Europsku energetsku uniju, jer puno se toga može napraviti u pet godina i vjerujem da e, svi mi to dugujemo svojim sugrađanima i da se postaramo da vizija Europske energetske unije postane stvarnost. Najljepša hvala.